politički kreativan e, da bi e, ne moramo biti pretjerano politički kreativni da bismo zamislili što bi se moglo naći u tom izvješću. Hvala